utrka koju možemo dobiti, u kojoj možemo, moramo pobijediti, ne zbog sebe, ne zbog naše djece. Doista me mladi nadahnjuju, od Grete do mladih posvuda. Mi se oslanjamo na našu djecu, koja izlaze na djecu, koja prelaze Atlantik zato da bismo mi političari djelovali. Njihov rezultat je fenomenalan i kao rezultat toga ovaj parlament ima mandat u području očuvanja okolišta i trebamo ga, e, moramo raditi na tome. E, prema sadašnjim e, podacima do kraja stoljeća će temperatura porasti na e, tri za tri stupnja. Do 2030. godine moramo e, smanjiti emisije, moram, potreban nam je novi zeleni e, deal. Trebamo se boriti protiv nejednakosti, siromaštva i trebamo riješiti klimatske promjene. Ja ću se uključiti. Ja ću izaći isto tako na ulicu i za budućnost svoga sina Rafija i za budućnost svih nas. Hvala. Eh, Hvala. Sada predam riječ eh, Agnes Evren Hvala gospodine predsjedniče. Četiri godine nakon potpisivanja Pariških sporazuma primjećujemo eh, koliko postoji veliki jaz između angažmana, koja, obećanja koja su dana i onoga što se ostvarilo u komunikaciji zaboravljate spomenuti važnu ulogu gradova u borbi protiv klimatskih promjena, a većina stanovništva u svijetu živi upravo u gradovima. E, zgrade troše previše e, energije, e, zagušen promet. Gradovi u svijetu su odgovorni za više od 60% emisija. Zato glavni tajnik UN-a je utvrdio da su gradovi i djelovanje na lokalnoj razini e, jedan od najvažnijih portfelja. Stoga imam dva pitanja. Kako Europska komisija misli uključiti gradove e, u razgovore 23.9. i što e, komisija može predstaviti da dokaže da ima liderstvo u ovom ključnom pitanju? Hvala. A sada dajem eh, riječ zastupnici Jute Guteland. Hvala, povjereniče. Dakle, on, izbori koji su upravo iza nas uputili su ovom parlamentu vrlo jasnu poruku, a to je da se mora što je prije moguće doći do održive promjene i pritom preuzeti vodeću ulogu u svijetu. U... Ja vam prenosim dakle glas mladosti koja traži od naših političara i ovog parlamenta da djeluje puno odlučnije no do sada. Novo izabrana predsjednica komisije je već najavila da će klimatske promjene biti jednom od glavnih tema kao i očuvanje bioraznolikosti diljem svijeta. To možemo samo pohvaliti, no u Njorku ćemo imati sad veliku priliku da dokažemo kako to ozbiljno mislimo. Tamo možemo doista i pokazati da želimo voditi, predvoditi u svijetu i za klimu i klimatskom paketu za našu plan rada globalni do 2030. I to ne samo da ostanemo na deklaracijama, nego da pokažemo da ćemo konkretno raditi. Za nas socijaldemokrate je rad na održivoj budućnosti znači rad na socijalnoj pravednosti i jednakosti jer bez toga isto tako nećemo moći ispuniti ciljeve Pariške deklaracije i našeg Pariškog sporazuma. I moramo pokazati da su to najveći prioriteti za Europsku uniju, no istodobno se to mora i globalno dogoditi. Važno je da mi objedinimo naše zemlje članice i govorimo i s jednim glasom. U Njorku ćemo, nadam se, pokazati da kanimo biti ambiciozniji i ozbiljno raditi i da vrlo ozbiljno shvaćamo i Pariški sporazum i agendu do 2030. Ovu šansu koja nam se pruža u New Yorku, tu šansu ne smijemo ne iskoristiti. Moramo pokazati da smo vodeći kontinent u pitanjima klime. Moramo i međunarodno pokazati da Europa shvatila ozbiljnost trenutka i preuzima političku odgovornost. Eh, Hvala. A sada dajem riječ eh, zastupnici Juta Paulus. Evo sad je gotovo četiri godine od prošlo od Pariškog sporazuma i pokazalo se da ono što je tamo eh, se dogovorilo, dakle da se zadrži po mogućnosti na jedan i pol stupanj ispod dva stupnje zagrijavanje zemlje, ali to će biti jako teško držati jer ove protekle četiri godine nismo smanjili emisije. Sljedećeg tjedna u Yorku se održava Climate Action Summit i oprostite gospodine Kanjete i vi gospodine Lize, ali ja ne mislim da smo mi u Europskoj uniji sada trenutno u fazi pretjecanja ostalih i da tu predvodimo i da ostvarujemo svoje ciljeve. Ne, daleko od toga. Mi smo potpisali onih 1,5% željenog dakle na tome da zadržimo globalno zatopljenje, ali to i čak, ni to čak nije dovoljno, pogotovo nakon onog što nam znanost kaže i nakon posebnog izvještaja koje smo prošle godine dobili i koji pokazuje koliki nam je de facto još zapravo preostalo da ispustimo eh, ugljičnog dioksida i štetnih emisija u atmosferu, inače je gotovo. I prema tome očekujem da se doista na sva područja našeg grada Dakle, da se u sva područja rada uključi i uvijek pitanje kako će se to odraziti na klimatske promjene, na našu klimu a to da znači da bude glavni e, kriterij za sva naša područja rada. Naravno da se u to ubraja i promet i sve ostalo. Naravno da u to spada i pitanje skidanja prašuma u Amazoni i sve ostalo. Ovo je jedna situacija krajnje nužde, ali mi ju moramo ozbiljno shvatiti kako bi opravdali povjerenje koliko ga još imaju ljudi u nas i pogotovo na mladost koja izlazi na ulice. Hvala vam. A sada gospođa Dakle, hvala gospođi Paulus. Imate plavu kartu od gospodina Folasa. Plavu kartu. To znači da jedan vaš kolega vam želi postaviti pitanje. Ali vi morate reći želite li na to pitanje odgovoriti ili ne. Gospođo Juta Paulus. Jedan vaš kolega traži pojašnjenje. Ja vas pitam, e, prihvaćate li to pitanje? Ispričavam se, nisam čula pitanje, ali pitanje je sljedeće. Jedan od vaših kolega traži, da, da, u redu, ispričavam se, prihvaćam, prihvaćam, u redu, dakle, gospodine eh, Fulas, gospodine Fulas, izvolite, puno hvala. Nije toliko pitanje koliko jedan više komentar. Mnoge su rekli da Europa ovdje treba predvoditi a ja isto smatram da mi to moramo učiniti. Nije uopće u pitanju da li smo mi u stanju, možemo li. Nego moramo, to je onaj diktat kojeg su nam mandat i diktat naših glasača. I sad je pitanje u parlamentu šta mi možemo konkretno učiniti da doista budemo predvodnici. Sr. Jutta Paulus, se 30 sekundi.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 parlament može odigrati vrlo snažnu ulogu jer naša je uloga gaziti e, po e, nožnim prstima nove komisije ako oni ne budu spremni e, aktivnije raditi na ciljevima a znamo da ono što se radi nije dovoljno da postegnemo svoje ciljeve dakle pozivam sve klubove u ovom parlamentu koji su zabrinuti za preživljavanje naše civilizacije da surađuju. E, klubovi moraju surađivati i premostiti svoje političke razlike jer ovo je ne samo naš zajednički cilj, već i naša zajednička obveza. Moramo ubrzati djelovanje. Hvala vam puno na tom pitanju. Hvala. A sada zadnja e, zastupnica u ovoj seriji, gospođa Edina Tot. Hvala. Globalna borba protiv klimatskih e, promjena znači da treba provesti pariški sporazum. Učinci klimatskih promjena nisu nešto što utječe samo na gospodarstvo i dobrobit ljudi. To je pitanje preživljavanja. Pozdravljam činjenicu da glavni tajnik UNA i čelnici svijeta se ponovo bave tim pitanjem. Možemo biti ponosni na ono što smo do sada sada postigli u borbama protiv klimatskih promjena. E, ciljevi Europske unije e, do 2030. godine su najambiciozniji od svih država. E, Mađarska se opredijelila za to i dokazala onim što je već napravila E, da to želi učiniti e, jer pitanje rasta BDP-a je sada odvojeno od pitanja e, klimatskih promjena, ali Europska unija daje samo manji dio svjetskih emisija, tako da e, te ciljeve možemo postići samo ako sve države budu imale iste ambicije. Stoga pozdravljam činjenicu da je do dopredsjednik komisije novoizabrani naglasio da moramo pratiti e, tu situaciju jer radi se o budućnosti naše planete. E, puno hvala zastupnice Tot. Imate plavu kartu od gospodina Benhedita. Želite li odgovoriti na njegovo pitanje? Pitam vas da li prihvaćate plavu kartu? Da. Izvolite. Pa hvala. E, ja sam zapravo želio postaviti pitanje gospođi Paulus, a ne gospođu Tot. Smijem li njoj postaviti pitanje? Ne, nažalost to nije moguće sada. Jer je ona prihvatila već jednu plavu kartu na temelju svog govora. Dakle, idemo dalje. A sada je postupak spontanog javljanja za riječ. Javilo se sedam govornika. Želim eh, svima na tom popisu dati mogućnost da govori, ali to će biti moguće samo ako budete poštivali vrijeme. Eh, Gospodin Ferreira, jedna minuta. Hvala. Klimatske akcije kao i održivi razvoj je nešto što je postalo neophodno u političkom dijalogu. Dakle, tu postoje kliše i propaganda, oportunizam e, i nakon toga što nam ostaje? Insistiramo na primjeni istih politika Neki pričaju o klimatskim akcijama, neki potpisuju te sporazume i oni su ti koji otvaraju vrata e, razornim politikama poput, poput trgovinskih i poljoprivrednih politika e, koja uništavaju slabe sustave proizvodnje i to znači da netko kalkulira sa e, tim sporazumima o klimatskim akcijama. Riječ je o Merkosuru, dakle moramo imati sustav. Bojim se da kapitalizam nije zelen. Hvala. Sljedeći na redu zastupnik Spiraki. Odnosno zastupnica Spiraki. Hvala lijepo. Europska unija doista predvodi u borbi za očuvanje klime. I mislim da smo doista puno postigli povjereniče. Tu smo što se tiče zakonodavstva predvodimo kao i pitanje ciljeva u zemljama članicama koje smo do sada utanačili. Međutim, to daleko od toga da bi bilo dovoljno. Nova komisija morat će paziti na puno toga, morat će jako, jako čuvati našu konkurentnost i morat će više akcenta staviti na inovativnost i obnovljive izvore energije. Taj novi zeleni dio trebao bi se međutim oslanjati na novu međunarodnu alijansu, novi savez u kojem će sudjelovati ne samo nacionalne zemlje nego i regije, a njihov cilj će biti da se e, nove zelene tehnologije razviju i to su recimo novci koje mi moramo dati za to i koje bismo mi mogli iz naših fondova izdvojiti, međutim neće biti dovoljno tako da će biti potrebne i privatne investicije. Trebaju nam nove zgrade, nova grijanja, treba nam e, istodobno jedno jako gospodarstvo, ali trebaju nam promjene modela i to će biti temelje novog razvoja. Hvala. A sada Marija Grapini. Hvala povjereniče, uvaženi kolege. Vjerujem da je stajalište Europske unije već jasno Naravno, svi smo postavili ciljeve za 2030. ili 2050. E, godinu, ali bojim se da buduća komisija koja će uskoro biti potvrđena mora pronaći praktična rješenja e, da ne propustimo te ciljeve. E, taj sastanak na vrhu je jako važan jer nažalost nije Europa jedina koja onečišćuje. Ako poduzmemo značajne korake, to je jedna jedna stvar, ali moramo znati da na cijelom svijetu postoji onečišćenje i cijeli okoliš trpi. Dakle, taj sastanak na vrhu mora iznaći konkretna rješenja na globalnoj razini. Po mom mišljenju Ujedinjeni narodi se moraju više baviti tim pitanjem, a novi višegodišnji financijski okvir mora odgovarati tom izazovu. Moramo prilagoditi mala i srednja poduzeća i ekonomsko okruženje ovom izazovu. Inače nećemo postići te ciljeve. Hvala. Puno eh, hvala. A sada želim dati riječ eh, kolegi Jones odnosno kolegici. Hvala. Kao što smo čuli ovog petka, e, mladi će izaći na ulici e, da zahtijevaju e, da poduzmemo više. Ja sam inspirirana njihovim primjerom. Mi moramo biti solidarni sa onima koji štrajkaju. Moramo razmisliti svako o svom vlastitom ponašanju i E, živjeti na planeti drugačije. Ali najvažnije moramo podržavati sustavne promjene. Mi u Europi e, e, gradimo na fosilnim gorivima, a to se događa cijelim svijetom. Suočeni smo sa klimatskom krizom i neprihvatljivom nejednakošću. Moramo više učiniti da bismo se borili protiv globalne nejednakosti i protiv protiv eh, eh, emisija ugljika moramo e, planove prevesti u konkretne politike, e, ali e, ne smijemo ulagati u fosilna goriva, u krčenje šuma. Potrebna nam je zeljena poljoprivreda. Moramo doista činiti ono što govorimo. Moramo izgraditi gospodarstvo i društvo koja naša djeca zaslužuju. Hvala. Hvala. A sada riječ ima Dakle, govor o ambicijama ništa neće vrijediti ako politike Europske unije stvari pogoršaju umjesto da poboljšaju. Tražili smo smanjenje proizvodnje prirodnog eh, plina E, za 43% do 2050. godine, ali to nije kompatibilno sa e, izgradnjom novih kapaciteta za ukapljeni plin. E, zašto širimo sustave ukapljenog plina? Zato što Shell, jedan od najvećih onečišćivača na planeti, je uspješno lobirao komisiju. Dakle, ideja da je plin prikladan kao tranzicijsko gorivo, tu ideju je stvorio Shell. Da, zar ne mislite povjereniče da nećemo postići ciljeve e, smanjenih emisija ako se ne e, suprotstavimo neoliberalizmu? Hvala. A sada jednu minutu e, kolegi Kale. Hvala vam lijepo. Svi smo mi duboko zabrinuti. Zabrinuti za razvoj upravo na ovom području zaštite klime. Mi se brinemo za šume, za rijeke, za mora i za hranu, naravno. Brinemo i zbog toga što previše govorimo, a premalo djelujemo. Sad je pitanje doista zašto. Moje pitanje Zašto? Jer vidite, nijedna politika ne može biti uspješna ako se ne usmjerava prema ljudima. Nijedna politika ne može opstati ako ne bude uzimala u obzir potrebe ljudi. Nijedna politika ne može uspjeti ako uništava za radna mjesta ljudi, ne samo u poljoprivredi nego i industriji, ako se ne brine za hranu, ako se ne brine zapravo za dobrobit tih ljudi a politika koja regije dalje ne potiče i ne razvija, nego dovodi do toga da su mnoge regije ostaju bez ljudi, da ljudi bježe za tražeći posao i mogućnost preživljavanja, to nije dobra politika. Znači mi da zaštitimo klimu trebamo politiku puno inovacija koja će to uravnotežiti sve. E, sada dajem riječ e, kolegi Šurini. Potrebno je prilagoditi se i zaštititi e, biološku raznolikost. Postoji e, politički konsenzus i to je neosporno. Multilateralni sporazumi za zaštitu planeta e, moraju biti stavljeni u kontekst. Antonio Guterres, glavni tajnik ENA je zbog toga sazvao sastanak na vrhu idući tjedan u Njurku kako bi šefovi vlada e, dali svoj doprinos. Mi u Europskoj uniji imamo najambiciozniji program u borbi protiv klimatskih promjena i nova komisija je e, nastavila s e, istom razinom ambicioznosti. Došli smo do dobrog sporazuma i sad treba ići sada još dalje. E, trebamo dijeliti ono što smo dobili na zakonodavnom planu i treba prijeći na konkretna rješenja, na primjenu. Imamo 27 nacionalnih planova, ali potreban je jedan europski plan i treba ga konkretizirati. Hvala. Signor komisario eh, Miguel Arias Povjereniče, Miguel Arias Kanjete. E, čuli ste što govore zastupnici, sada možete zaključiti. Hvala vam pokazali smo da politika e, za e, održivi razvoj i protiv klimatskih promjena su doista u srži europskih politika. Ja bih odgovorio e, zastupniku Peter Liziju. Ponekad u Europi sami sebe previše kritiziramo. Mislim da u New Yorku Europska unija zahvaljujući naporima ovog i prošlog parlamenta može ispričati dobru priču u ovom domu e, sa 80% glasova odobrena e, je naša e, politika i naši zakoni protiv klimatskih promjena. Bila je široka podrška planovima komisija. Šta možemo sada reći u New Yorku? Mi Evropljani imamo najambiciozniji doprinos koji su izrazile potpisnice klimatske konvencije e, smanjiti emisije za bar 40% e, do 2030. E, Ali što je još važnije, imamo sve zakone, obvezujuće zakone koji su potrebni da bismo postigli taj cilj, jer sa našim zakonodavstvom smanjit ćemo emisije za 45%. Dakle, imamo ambiciozni cilj, imamo imamo obvezujuće propise e, i imamo integrirane nacionalne akcijske planove. Ako se u SAD-u promijeni vlada, mijenja se politika u e, Europi imamo svaki puta druge ljude, ali politika ostaje. Svaki puta imamo snažne zakone i vrlo ambiciozne e, planove e, za klimu do 2050. godine. E, ja očekujem da na vijeću u prosincu e, klimatska neutralnost e, do 2050. će postati stvarnost u Europskoj uniji, a to je puno ambicioznije od e, onoga što kaže IPCC koji kaže da moramo postati klimatski neutralni nakon 2060. a prije 2080. Dakle, mi ćemo postati E, prvo veliko gospodarstvo koje će 2050. E, godine postati klimatski neutralno. E, to je dobra stvar jer predložili smo europski zeleni dil u prvih stotinu dana nove komisije imamo dakle čime se pohvaliti E, novo izabrana predsjednica želi smanjiti emisije za 50% do 2030. E, dakle, možemo se pohvaliti u Njorku i imamo i veliku podršku zemljama u razvoju, jer ono što je važno e, nije da Evropska unija bude najambicioznija i da postigne svoje ciljeve, već i da podržimo druge da oni postignu te ciljeve i da cijeli svijet krene tim putem. E, mi smo e, najveći donatori e, za klimu zemljama u razvoju. Stoga možemo biti ponosni na ono što smo postigli. Naravno imamo još dugi put pred nama da postanemo svjetski predvodnici. Mi ćemo postupno ukinuti fosilna goriva, razvijat ćemo zeleno gospodarstvo i ako mi to budemo činili ostatak svijeta e, će naslijediti. Ako mi ne preuzmemo vodstvo, neće nitko kad je riječ o klimatskim politikama. E, stoga sam gotovo siguran da će nova e, komisija to činiti, a da će ovaj parlament nove komisiji dati istu podršku kakvu je parlament davao meni i s novom predsjednicom siguran sam da će ovaj e, parlament e, još povisiti e, svoju razinu ambicije klimatska neutralnost iziskuje revoluciju u gospodarstvu i u društvu koja je još veća od industrijske revolucije. Promijeniti način kako proizvodite energiju, kako se grijete i hladite, kako će industrija proizvoditi robu i e, kako ćemo e, koristiti e, prevozna sredstva. To je sve revolucije. Poljoprivreda mora smanjiti uporabu fertiliza gnojiva mora prestati proizvoditi emisije metana. Dakle, zato je potreban fond za pravednu tranziciju i vrlo sam zadovoljan što nova predsjednica komisije će e, raditi na tome da se bolje podržaju oni kojima je to potrebno jer niko ne smije zaostati europski gospodarski i socijalni sustav e, mora se prilagoditi mi moramo paziti na klimu ali i na naše građane kako bismo imali pravednu tranziciju i na kraju e, odgovorio bih na komentar gospodine Ferreire koji je govorio o e, učinku e, Merkosura i trgovinskih sporazuma. Želim reći da je Europska unija snažno opredjeljena da izvrši pritisak e, da se poštuju klimatske politike i standardi i mi smo u svim sporazumima koje smo dogovorili prošle godine to primijenili Mercosur ima e, poglavlje e, koje se odnosi na okoliš i klimatske promjene, a kad je riječ o Pariškom sporazumu svaka strana se opredijelila e, i obavezala da će poštivati Pariški sporazum. To znači da na da kršenje tog e, pariškog sporazuma će također značiti kršenje sporazuma s Europskom unijom. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Puno hvala. Hvala lijepa povjereniku na vašem intervenciji i vašim završnim riječima. I hvala na svemu što ste učinili, na vašim velikim naporima kao i na suradnji koju smo zadnjih godina uspješno ostvarili. Parlament će i dalje pratiti sa velikim zanimanjem summit u New Nadamo se da će Evropska unija i dalje voditi, predvoditi u svijetu zaštiti klime. S time završavamo raspravu na ovu temu. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Riječ je o izvješću gospodina Gualtierija o imenovanju nove predsjednice Europske središnje banke. Kandidatkinja je gospodina, gospođa Christine Lagarde. Prije no što počnemo sa raspravom, Da, bih vam samo bih objavio jednu informaciju na koje znaju da podsjetim. Na ovom plenarnom zasjedanju iskušat ćemo novi sustav za elektronski registar. Dakle, javljanja, slobodne javljanja za riječ, takozvani cash TI, će se tamo evidentirati. Imamo potpuno novi elektronički sustav. Informacija je dostavljena zastupnicima i dobili ste točne upute koje ste našli na vašim mjestima, čekali su vas. I ako se želite javiti u slobodnom javljanju za riječ ili dignuti plavu kartu za pitanje, možete samo stisnuti adekvatni gumbić. To su ta dodatni mali gumbi koji su zato predviđeni. Imate dakle te dodatne gumbe na vašem uređaju za glasanje. Sustav se još testira, ali možete se i dalje javljati za riječ kao i do sad. Međutim, zastupnike molimo da e, koriste ove nove mogućnosti tehničke. Pritom nemojte zaboraviti imati svoje glasačke listove pritom kako biste mogli sudjelovati u raspravi onda iskoristite taj uređaj i mogućnosti. A sada počinjemo sa našim, našom raspravom. Vi znate da je izvješće o kojem ćemo danas raspravljati sastavio naš bivši kolega Roberto Gualtieri koji je u međuvremenu postao e, ministar gospodarstva u Italiji u novoj vladi. I ja sam siguran da mu svi želimo puno, puno uspjeha na novoj dužnosti. On je zamijenjen ovdje i to ga je zamijenila kolegica Iren Tinalji koja će ovo izvješće i predstaviti. Jučer je izabrana za predsjednicu odbora Ekon. Na toj dužnosti će i zasmijeniti naše kolegu Gualtierija. I kolegici Tinalji želimo sve najbolje u, na njezinim novim dužnostima u tom nadasve važnom parlamentarnom odboru za gospodarstvo i monetarnu politiku. Evo riječ dajemo kolegici Tinalji. Šest minuta ima na raspolaganje gospođa Tinalje. Rekla nam je da će cijelosti iskoristiti tih šest minuta. Izvolite. Dakle, Europski parlament daje svoje mišljenje o imenovanju četvrte predsjednika odnosno predsjednice Europske središnje banke. Dakle, u instituciji koja je temeljni stup ne samo za provođenje monetarne politike, nego i za čitav proces europske ekonomske integracije, nominacija Kristine Lagarde, prve žene koja bi služila na toj dužnosti, sama već po sebi jedna povijesna činjenica i upravo je dobro da se dogodila samo nekoliko mjeseci nakon e, obljetnice koju smo proslavili u ovom našem domu, naime 20. obljetnice eura. E, jedinstvena maluta je naša glavno i najmoćnije financijsko e, financijsko oružje, oruđa, instrumenta, ujedno je i najbolji znak i zapravo najveća pomoć za naše jedinstveno tržište, ali kao što je rekao prethodni guverner dragi, najbolji način da se očuva snaga našeg eura sa globalnijem i objedinjenom svjetskom gospodarstvu. To je prije svega jedan ambiciozan politički projekt, a možemo mi što To je kamen temeljac Europske unije, mira i napretka za sve i neizbježan instrument za zaštitu i potporu ekonomskoj, e, po ekonomskom, političkom, društvenom i ekonomskom modelu koji se suočava s velikim izazovima. Proteklih 20 godina unatoč nekim nesavršenostima i nedovršenosti europskog zajedničkog, monetarnog sustava, naša zajednička valuta je pokazala veliku količinu otpornosti, čak i kad se suočava s jednom od najgorih financijskih kriza u povijesti. Dodatno, uz tu političku odlučnost da se sačuva integritet naše valute, E, Europska središnja banka i njezino predsjedništvo je e, odlučilo čuvati i zaštititi jedinstvenu valutu i to sa čitavim nizom mjera, dajući tako veliki doprinos u zaštiti eura, a kroz to i jednom blagostanju i sigurnosti Evropljana. Dakle, onako pitanje koje nam je kandidatkinja Lagarde dostavila na pismene pitanja koja su joj upućena, kao i ono intenzivno saslušanje koje je održano 4. rujna pred odborom Ekon, pokazali su, kako ja mislim, ne samo e, svijest e, Christine Lagarde o onim velikim izazovima i težini zadaće koja je pred njom, nego i njezinu zapravo želju i spremnost da nastavi provoditi važnu misiju svojih prethodnika Uglavnom da je Ekon odbor dobio i zapravo jako jasne izjave i program rada naše kandidatkinje i što mislim da je temelj dobar za budući našu suradnju. Međutim, naša zadaća time nije gotova. Time u skladu sa onim radom odbora i čitavog parlamenta kao i o naših osnivačkih ugovora o Europskoj uniji, mi ćemo nastaviti nadzirati kompletne aktivnosti Europske središnje banke i to kroz kvartalne dijaloge, godišnje izvješća i pisana pitanja koje zastupnice postavljaju Europskoj središnjoj banci. Kao i uvijek mi ćemo tražiti odgovore i uvide. I kao, naravno i ispunjati na taj način zadaće koje se očekuje da mi ispunimo u našem nadzoru. Ako želimo međutim ostvariti naše ambiciozne ciljeve, a to je ojačati stabilnost eura, to neće biti dovoljno. Moramo dodati nova i alatke, nova oruđa, nove institucije i zapravo nove dimenzije europske monetarne politike kako bi povećali. I našem je interesu da damo je, dakle da produbimo autentično našu monetarnu uniju i kao što je već i nova predsjednica komisija predstavila u svom programu rada, Vidjeli smo da se predviđaju mjere koje će u cijelosti jačati socijalni stup, a koje će isto tako i europsko ekonomsko upravljanje usmjeriti prema na našoj viziji zajedničkih ciljeva. Mi smo kao su zakonodavci u tom smislu u cijelosti spremni prihvatiti sve izazove i obaviti naš dio zadaća u tome. Hvala lijepo, gospođo Tinalje. A sada želimo toplo pozdraviti među nama potpredsjednika komisije gospodina Dombrovskog koji odmah ima riječ. Predsjedajući, e, štovana zastupnice Tinalje, štovani zastupnice, uvijek je velika čast sudjelovati u raspravama Europskog parlamenta. Današnje glasanje o kandidatu za predsjednika, odnosno predsjednicu Europske središnje banke je posebno važno, budući da ESB ima jednu središnju ulogu u kompletnoj ekonomskoj politici Europske unije. E, neovisnost ESB-a je zagarantirana i to je načelo koje je zapravo utemeljeno u našim ugovorima o Europskoj uniji, a to komisija u cijelosti i podržava i štiti, jer na taj način štitimo i stabilnost našeg eura i naših cijena. Ali, kao što vidite, neovisnost i idu ruku pod ruku. Današnje glasanje bi trebalo pokazati kako će e, biti i dalje, recimo, Europska središnja banka snositi svoju odgovornost u cijelosti i podnositi svoje račune, da kažemo izvješća i Europskom parlamentu kao e, koji ima zadaću na njeg nadzora. Ja se naravno slažem sa onim sve što je parlament rekao i onom saslušanju Ekona i što smo čuli u ovom izvješću, naime da je Christine Lagarde apsolutno kvalificirana za svoj posao. Osim toga je u njena nominacija bi bila veliki doprinos rodnoj ravnopravnosti. Eh, uloga Europske središnje banke u europskoj ekonomiji se ne može dovoljno naglasiti. Ona garantira stabilnost i eura i naših cijena i općenito eurozone i našeg gospodarstva. I tijekom svih eh, kriza ona se eh, poduzima mjere da nas zaštiti i izvuče i to smo vidjeli posebno prošlih godina zatim bori se protiv deflacije i čitav niz drugih važnih mjere. Vidjeli smo kako je recimo regulirala i vrlo nisku stopu inflacije kako bi sačuvala stabilnost u postkriznim mjerenjima. Da bi bili učinkoviti monetarnu politiku treba i strukturne reforme kao i fiskalna politika adekvatno popratiti. Na strani strukturnih reformi trebamo koristiti sve što možemo kako bi transformirali evropske gospodarstvo i naše e, poduzeće u Europi za iduće godine kako bi se mogle nositi sa globalnim izazovima kao što je globalna nesigurnost, ali i klimatske promjene i tako dalje. Što se tiče fiskalne politike, to mora biti fiskalna održiva politika kako bi poticala investicije i zadovoljila domaće potražnje. Christine Lagarde je rekla u svojem otvoru, uvodnom govoru sve to što kani činiti upravo na tom e, putu svojih nasljednika nastaviti, ne bih se mogao više složiti nego jesam. Osim toga, znamo da je vrlo bitno imati bolju i duplju povezanost europskih tržišta kapitala i završiti kompletno ujedinjenje banaka jer to su sve ključne stvari za jačanje našeg gospodarstva i naše zajedničke valute. I prema tome time završavam svoje uvodne riječi i nadam se i dalje u dobru suradnju sa Europskom središnjom bankom. Hvala lijepo povjereniče. A sada naši govornici u ime klubova. Prvi govori kolega Markus Ferber u ime Pučana. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedajući, potpredsjedniče komisije drage kolegice i kolege. Novčana politika Europske središnje banke je nešto o čemu su u zadnjih godina mnogi promatrači jako intenzivno raspravljali jer su stekli dojam da središnja banka e, više se bavi ekonomskim usmjeravanjem nego da E, osigurava stabilnost eura i naših financija što bi trebala po svojim zadaćama. Samo je proteklih e, prošlog tjedna ponovno počela otkupljivati i davati zadužnice i time je još malo smanjila ikakvu kamatu koja bi mogla biti na euro i time je dola još malo više ulja na vatru. Kao što vidimo, e, Europska središnja banka je pod palicom e, Marija Drage izgubila jako puno kredibilnosti. Stoga smo mi među pučanima tim sretniji što se Kristin Lagarde u svojem uvodnom izlaganju obvezala na ispunjanje u ciljeva iz europskih e, ugovora. A to, to znači ne sad da smo mi sitničavi, nego jednostavno da budemo legalisti i da budemo obvezani na ono što, nas naši zakoni obvezuju. Ali to znači da bi Europska središnja banka u srednjoročnoj politici morala izaći iz ove vrlo ležane politike prema štampanju novih novaca i monetarne politici. Jer napokon ne mogu države bješati, ovisiti o jeftinom novcu. I zato je vrlo bitno da je Christine Lagarde pretvorila u svoju zadaću da i bolje komunicira sve naume i ono što radi i do kojih odluka dolazi Europska središnja banka i zašto i kako vodi koju monetarnu politiku. Jer to naravno spada i u dio njihove odgovornosti, ali u dobru komunikaciju spada i da gospođa Lagarde ne objašnjava samo, nego i sluša kritiku njihovih odluka u monetarnoj politici i onda ih uzmu u obzir. Prema tome, to je naša poruka. Europska središnja banka mora se na svoj temeljni mandat koncentrirati na ispunjanje svojih zadaka. Budući da je gospođa Lagarde pristala na oboje, mi kao pučani se ovdje slažemo sa njenom nominacijom. Hvala lijepo. Hvala. Uh, Fernandez, izvolite. Mikrofon, molimo. Upravo sam rekao, prvo puno hvala što ste mi dali riječ. Hvala vama, gospodine Dombrovske, da ste među nama. Prije nekoliko tjedana smo kandidatkinju predsjednicu Europske kandidatkinje za predsjednicu Europske središnjeg odbora saslušali pred našim odborom Ekoni, to je bilo, mogu reći, jako zadovoljavajuće. Prvenstveno zato što je Lagarde rekla kako će e, nastaviti rad Marija Dragija proteklih godina u ESB-u. I, a mi kao što znamo, dakle, zagarantira garantira nam kontinuitet, a znamo da je Dragi spašavao euro više navrata. Ali osim toga nam je rekla Lagarde da su i da će u okviru ugovora europskih, u okviru onog na što ima pravo doista i garantirati jednu stabilnost cijena i eura i dalje. A osim toga i dobro je, s obzirom da je ovdje povjerenik Dombrovski, nama je potrebna jedna fiskalna politika Europske unije koja će jasno pratiti monetarnu politiku i neće, nećemo taj cilj u cijelosti moći ostvariti. Hvala lijepo. Hvala lijepo. A sada? Riječ ima Luis Farcano. Hvala lijepa. Mi smo ovdje kako bismo procijenili gospođu Lagarde, ali ne smijemo i složili se ili ne s njenom novom nominacijom, zato glasali. Međutim, mi znamo da je ona prije dva tjedna briljantno odradila saslušanje pred odborom ekonom i sjajno to položila. Naravno, mi znamo da postoje uvijek stvari za krit gdje možemo kritizirati ono što se proteklih godina događalo. Uvijek ima razloga jer ima mogućnosti da bude bolje. Međutim, Europska središnja banka je zadnjih godina bila naša jedina način i jedina zapravo institucija i ujedno naš najjači alat oružje za borbu protiv posljedica financijske krize a one su uspjeli zagarantirati svojom politikom i stanovitu stabilnost i eura i cijena. I dakle, sada mislim da vidimo da zemlje članice jednostavno nisu ispunjale dovoljno svoju ulogu na tom području, a onda je bila jedina središnja banka ta koju smo imali. Gospođa Lagarde je u svojem govoru isto tako rekla da zemlje članice moraju jako puno više mogu i moraju puno više učiniti e, na očuvanju naše stabilne monetarne politike. Vidite, riječ nije samo o investiranju u budućnost. E, jer mnogi ne mogu investirati sada već u budućnosti jer nemaju dovoljno sredstva. Ima zemalja koje imaju puno manje fiskalnih mogućnosti, među koje spada i Španjolska ali one mogu s jedne s druge strane druge stvari raditi, mogu se boriti, mogu recimo provoditi nužne reforme, strukturne, e, reforme obrazovanja u skladu sa budućim potrebama naravno. Mogu se već tako pripremati kroz ono takve reforme da za bolji rast. A mislim da i mi u Europskoj uniji generalno uzevši možemo više učiniti. Primjerice, moramo više učiniti na osiguranju depozita na bankovnoj uniji da konačno bude gotova i neke stvari se moraju, pitanje sanacija naravno još uvijek nije do kraja riješeno kako bi se naša gospodarstvo moglo oporaviti. Mi dakle glasamo za gospođu Lagarde jer smatramo da će ona učiniti, obaviti svoje, ispuniti svoje zadaće, ali pitanje je šta ćemo mi učiniti, hoćemo li i mi ispuniti svoje zadaće. Hvala lijepo. A sada riječ ima Sven Giegold predsjedajući. Rasprava o imenovanju kandidatkinje Christine Lagarde je, mislim, zapravo dijelom jedna diskusija koja nam treba skrenuti pozornost. Jer vidite, postoji jedan vrlo jasan signal. A sad e, imenovanje Kristine Lagarde je samo potvrda nastavka onog kursa kojeg je krenuo E, Mario Draghi i Europska središnja banka pod njegovim vodstvom. I pod njegovim vodstvom su oni garantirali našu cije stabilnost eura i stabilnost cijena. Jer bez stabilnog eura nema stabilnih cijena. Oni su nas tu sačuvali nakon krize. Ali unutač tome oni to nisu uspjeli napraviti onako kako smo oni su napravili što su mogli, ali nisu mogli sve, zato što zemlje same po sebi nisu dovoljno učinile, pogotovo zemlje članice eurozone i one su trebale naravno poduzeti paralelno s tim različite socijalne i druge reforme koje su potrebne, koje nisu proveli. Isto tako kao zemlje koje su se borile s velikim dugovima i koje su upravo u cilju jedne ekološke i socijalne transformacije našeg gospodarstva nisu proveli što su trebali kako bi popratili ove mjere s Europske središnje banke. Zato nam je jako drago da je Christine Lagarde rekla da zemlje članice moraju zajedno s Europskom središnjom bankom donositi zajedničku fiskalnu politiku. Jer to je jedini način da iz ovog izađemo i to je jako dobro. A osim toga imamo i jako dobar signal da prvi put imamo ženu na čelu Europske središnje banke, a osim toga nam je obećala jedno kompletno, kompletno uključivanje ekoloških aspekata u sve ono s čime se bavi Europska središnja banka. Kolega Gerov. Hvala. E, Gerov e, Anemans je sljedeći. Hvala. Dame i gospodo, dragi kolege, zastupnici, tripartitnog parlamenta, jer govorimo o tripartitnoj većini i uspjeli ste ugurati ključne ljude e, na ključna mjesta u europskim institucijama. To e, da biste ugurali gospođu van der Leyen, čak ste morali uključiti pokret pet zvijezdica. Zatim ste e, u tu svrhu isto tako pridobili je A isto vrijedi i za imenovanje Christine Lagarde na E, čelo Europske središnje banke. I, i helikopter Dragije će nastaviti e, letjeti. Ova politika dovodi do ogromnog zaduživanja našeg kontinenta. Gospođa Lagarde će nastaviti tim putem. To je poput uh, Titanika koji tone, a orkestar i dalje svira svoju glazbu. Hvala, sada predajem riječ Derkijanu, Derkijanu Epinku. Hvala gospodine predsjedniče. ESB e je najmoćnija institucija Europske unije. Ali kako je sada stanje tamo? Kada pogledamo što se tamo događa, vidimo da je ta institucija jako podijeljena, kao što je eurozona podijeljena između sjevera i juga. Neke institucije um, su podijeljene čak i unutar um, jedne te iste zemlje. Gospodin Dragi je čvrsto držao uzde i govorio je da će i dalje tiskati novac i povećati zaduživanje. I isto tako je htio držati kamate na najnižoj mogućoj rezini. E, predsjednici drugih nacionalnih središnjih e, banaka su se bunili protiv toga. 60% ekonomske vrijednosti eurozone se bunilo protiv Dragija, ali unatoč tome je nastavio kao do tad. E, htio, bih znati koji su planovi gospođe Lagarde i zapravo su štediše te koje trebaju e, platiti dugove, a štednja pada. Tko će onda platiti umirovljenici ili mladi? Kuda ćemo s e, eurom? Imaćemo stalnu recesiju, a građani su nemoćni pred svim tim silama. Hvala. Hvala. Sada predem riječ na dvije minute kolegici Manon Obri. Dragi kolege, kako čudan osjećaj za nas novoizabrane izabrane da se razgovara o novoimenovanoj predsjednici ESB-a, a da gospođa Lagarde nije čak niti došla. A mi trebamo razgovarati o ulozi ESB-a i o njezinim ciljevima e, ta politika nije nikako neutralna ni u kontekstu klime niti nejednakosti. E, nejednakosti dosta dosta e, o tome zna e, kao čelnica međunarodnog, bivša čelnica MMF-a. U svom upitniku je samo dva puta spomenula tu temu samo 10% 2 e, e, milijarde eura e, je završilo u realnom gospodarstvu. Sve ostalo se koristilo za napuhavanje špekulativnog balko, balona. Unatoč krizi i unatoč grčkom scenariju se i dalje novac ne stavlja na servis građanima, najvećim brojem njih. Govori se o zelenom grilu, ali je li spremna financirati, odnosno spasiti nas od katastrofe? E, I hoće, je li spremna e, direktno kreditirati države da financiraju e, ekološku tranziciju i dalje ne. Je li spremna dati prednost zelenim projektima? Opet ne. I žao mi je ako će zbog te politike planet plaćati cijenu nije, politika nije prilagođena našem e, stanju. E, pritom mislim na socijalnu i ekološku tranziciju. Novac treba reinvestirati u e, realno gospodarstvo, treba spriječiti zagađivanje i regulirati tržište kako bi se prednost dala zelenim projektima. Evo, o tome bismo trebali razgovarati kada, bismo, kada bi gospođa Lagarde bila ovdje. Računaju računajte na nas, nećemo spustiti ruke tijekom ovog e, mandata i borit ćemo se da e, monetarna politika služi onima kojima je namijenjena, a to su ljudi i zaštita planete. Hvala. E, sljedeći govornik je gospodin Nikolao Alavanos. Ima jednu minutu. E, u Europskoj uniji kapital je žrtva zapravo financijske krize. E, monopoli su zaradili milijarde, ali zapravo te milijarde su oduzete iz e, mirovina i plaća građana. Treba to dokinuti. Treba dokinuti e, nerazumne cijene. Ljudi plaćaju poreze ali ne na isti način kao banke i poduzeća. Mm, e, politika Europske središnje banke to ne mijenja kao niti e, europski semestar, kao ni kvantitativno popuštanje. Potrebno je da se ljudi u Europi bore za i da brane svoje interese protiv velikog kapitala i monopola. Hvala. Hvala,